glasovanja potvrđena. Od vijeća sam dobio e, pet stajališta u prvom čitanju. Riječ je o uredbi o poticanju slobode kretanja za poticanje e, uzajemnog potvrđivanja javnih isprava. E, Uredba o Europolu, direktiva o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja, E, zatim uredba o zaštiti podataka i direktiva o zaštiti podataka. Naslovi ovih akata objavit će se u zapisniku ove sjednice. E, imamo rok od tri mjeseca kako bi se parlament očitovao, a taj rok počinje teći sutra 12. E, Odbor za pravna pitanja podnio je korekcije za dva teksta parlamenta prema odredbi članka 20, 231. smatra se da su ovi prijedlozi usvojeni ukoliko jedan klub ili najmanje 40 zastupnika podnese prigovor i zatraži glasovanja. Naslovi ovih